Bene, kolege, prendete tutti posto. Io inizio... Kolege, molim vas da sjednete. Danas ću ja započeti sa sastankom našeg odbora. Imamo jako važne teme na današnjem dnevnom redu. Tako da počinjemo odmah sa prvom točkom, usvajanje dnevnog reda. Ako nema prigovora, nastavljam na drugu to jest usvajamo dnevni red. Druga točka je odobrenje zapisnika sa sjednice održane 14. srpnja 2015. I u ovom slučaju, ako nemate ništa za dodati, e, smatram da je zapisnik odobren. Treća točka. Kao što znate, ovaj odbor putuje u Irsku 24. i 25. rujna. i nakon eh, što smo poslali popis eh, sudionika iz našeg odbora za eh, prilikom posljednjeg sastanka u srpnju, tajništvo je dobilo obavijest da četiri zastupnika, zastupnice neće moći sudjelovati. Tako da, evo, sada ću reći da će na misiji sudjelovati sedam zastupnika, pet iz ovog odbora, predsjednica odbora te e, jedan zastupnik iz Irske. Prelazimo na četvrtu točku. S nama je švedska ministrica djece, starih osoba i rodne jednakosti, gospođa Alza Regner. Dobar dan vam želim. Drago nam, nam je da ste danas sa nama. Gospođa Aza Regner, švedska ministrica, će nam govoriti o političkim razvojima kad je riječ o e, rodnoj jednakosti u Švedskoj. Ministrica za sebe kaže da je ministrica iz feminističke vlade i kaže da je njezina politika usmjerena na pružanje podrške najranjivijim skupinama te borbi za rodnu jednakost unutar e, društava. Evo, ja kao talijanka moram odmah nešto e, dodati. Jako me zanima što ćete nam reći, zato što u mojoj zemlji imamo još jako, jako puno posla, a Švedska je s druge strane jedna od najnaprednijih europskih zemalja u ovom području. Osim toga, Švedska je i odmah e, primijenila načelo rodne e, jednakosti. Stoga dajem riječ ministrici da čujemo što nam ona ima za reći i čuti nešto o novostima iz Švedske. Nakon toga ću dati riječ kolegama i kolegicama koje, mm, će eventualno želiti postaviti pitanje. Thank you very much and thank you. Najpša hvala. Hvala vam na pozivu. A sada prelazim na švedski. Um, tack för inbjudan att eh, prata här. Najpša hvala na pozivu da vam se obratim. čas mi je biti među vama. Vjerujem da imamo zajedničke mogućnosti i odgovornosti kada se radi o potpomaganju pitanja jednakosti u Europskoj Želim najprije zahvaliti vama i Europskom parlamentu na izjavi koju ste iznijeli o potrebi za europsku, za potrebu za europskom politikom jednakosti. Danas živimo u dosta osobitim vremenima i suočeni smo sa eh, velikim izazovima. To znači da smo suočeni s pitanjima, ali smo i podložni e, izvrgnuti velikim pritiscima i da vidimo kako možemo dati svoj doprinos i s kakvim smo obavezama suočeni. Moramo se baviti ovim pitanjima u svakoj zemlji treba veća demokratizacija zemljama. Suočeni smo sa velikim problemima koji se tiču demografije i znamo da veliki broj ljudi koji bježe kako bi spasili svoje gole živote i koji idu u Europu nadaju se da će doći u svijetu u kojem se poštuju ljudska prava. I nadaju se da su da se prema svima postupa na jednak način i da se i prema ženama postupa jednako kao i prema muškarcima, odnosno prema svim rodovima. Mislim da bismo trebali biti pravi, ponosni na to što pripadamo Uniji koja je protkana rodnom jednakošću države članice, udruge žena i veliki broj velikih ljudi su uložili ogroman trud kako bi se za to izborili. Ja sam osobno radila na europskoj razini kada je eh, kada je stupa na snagu i kada je stvaran novi sporazum iz Lisabona i znam da je uložen velik trud kako bi se to realiziralo. To znači da bi Evropska unija trebala imati politiku jednakosti i u budućnosti tu politiku koju vi tražite i mi bismo trebali biti na čelu te borbe. Dakle, to samo samom početku želim reći, ali vraću se svakom slučaju na ovo pitanje kasnije no iz e, globalne perspektive možemo reći da naša zemlja u Europskoj uniji da su stvarili stvarni pravi napredak, ali znamo da ima veliki broj oblasti u kojima trebamo uložiti još dodatni napor. Ako gledamo e, rad kojim se bavi EIG, vidimo da ima puno toga još za obaviti. Ja sam e, ministrica u švedskoj vladi za rodnu jednakost i to je prva švedska feministička vlada kada je e, predsjednik vlade stupio na vlast 3. E, listopada 2014. godine, dakle prije skoro godinu dana, opisao je svoju vladu kao feminističku vladu. I osobno sam bila jako ponosna što sam bila zadužena u takvom kabinetu za pitanje rodne jednakosti. Jer mislim da je to puno obećanja, pred nama su velike mogućnosti, ali i velika odgovornost počela našim plećima. Znate, kada se nazivate feminističkom vladom, onda morate preuzeti određene stvari na sebe. Odgovorni ste za mnogo što što i morate biti u stanju pokazati da ste sposobni donijeti odluke, da znate prioritizirati i stvoriti resurse za tu feminističku vladu, a s ciljem da se borite protiv nejednakosti da poboljšate stanje jednakosti. To znači da se ponekad treba usredotočiti više na žene i djevojčice, ali naravno da radimo u obrazovnom sustavu i s dječacima. No ima i drugih situacija u kojima treba više raditi s muškarcima i dječacima, no u svakom slučaju vratit ću se na tu temu. postoji još jedan važan aspekt, barem za nas. Rodnu politiku moramo gledati kao politiku koja se odnosi na svaki aspekt društva. Mi želimo politiku rodne jednakosti e, stvoriti da ju se percipira kao pokretač socijalnog napretka i kad gledamo politike i prioritete rodne jednakosti, onda želimo biti u stanju stvariti one stvari o kojima smo često govorili dakle poboljšati stopu zaposlenosti, poduzetništvo, na primjer, u brojnim poljima žene e, imaju bolje kvalifikacije od muškaraca, no djeca moraju imati mogućnost e, biti i soba svoja roditelja, ne samo majkama, već i s očevima. U Švajskoj možda nećete vjerovati, no u prosjeku 60 posto Dakle, mirovine žena e, dosežu samo 60% muških e, mirovina muškaraca i to je nešto što doista se odražava na svakodnevni život. Dakle, nemamo rodnu jednakost, mi želimo opću rodnu jednakost kako bi se moglo pomoći i razviti cjelokupno društvo i kako bi nam to pomoglo da ostvarimo ključne socijalne ciljeve. Ako analiziramo socijalnu jednakost, socijalnu politiku kroz tu perspektivu, onda moramo, tu vidimo da tu imamo načelo jednakosti protkano kroz sve aspekte društva, ne samo posvećeno ženama, pitanju žena. Dakle, mislimo da je cilj ostvarenje društva koje će biti, gdje će postati bolje jednakosti, to je nešto što će nam pomoći da riješimo brojne probleme i muškarci trebaju u svakom slučaju sudjelovati u tome, moramo moći sudjelovati, moraju oni moći sudjelovati u našem radu. Isto tako treba voditi razgovore o odgovornostima muškaraca kada se radi o rodnoj jednakosti. Ne radi se uopće o tome da oni imaju više odgovornosti od žena, no moraju pokazati i to da su i oni odgovorni u tome, imaju svoje odgovornosti u tome. Do sad je se ispostavilo Istinitim da su se u većini zemalja svijeta žene prvenstveno bavile tim pitanjem, ali mislim da sada i muškarci se trebaju uhvati u koštac s tim i preuzeti određene odgovornosti na sebe kako bi se mogli napredovati. Mislim da će to biti jako važna stvar i za žene i djevojke, no u svakom slučaju to će pomoći i e, dječacima i muškarcima i to je jako važno i zato je švedski predsjednik vlade bio jedan od prvih ljudi koji su se e, zalagali za e, kampanju ujednjih naroda u kojoj su i drugi muškarci iz švedske vlade sudjelovali. Dakle, rodna jednakost je jedan od prioriteta za švedsku vanjsku politiku i politiku jednih naroda. I mi smo identificirali pet oblasti koje gdje treba više raditi. Upoznati se s njima, treba više žena na tržištu rada, veća zaposlenost, smanjiti razlike između u plaćama između muškaraca i žena, poboljšati rodnu jednakost, više su žena u koje trebaju sudjelovati u donošenju odluka, borba protiv nasilja na ženama, trebamo stvarati svoje ciljeve i u unutarnjim i vanjskim politikama istovremeno trebamo e, u svim ovim aspektima imati pitanje rodne jednakosti na umu i vjerujemo da ovo što radimo kao feministička vlada znači da je jako važno da se osvrnu na one stvari koje su usput nekako otpale. I istina je da u Švedskoj da smo ostvarili veliki napredak, osobito ako gledamo e, statističke podatke koje pruža E, institut za rodnu jednakost, no još uvijek imamo razliku u plaćama. Možda je razlika u plaćama manja nego u drugim zemljama, ali ona još uvijek postoji, tako da moramo više toga napraviti kako bismo smanjili, odnosno ukinuli te razlike. U Švedskoj e, socijalni partneri nisu ti koji određuju plaće na državnom razini. Mi to ne želimo mijenjati, ali želimo vršiti pritisak da se smanje te razlike. Kada se radi o nasilju na ženama, mi smo puno toga e, poduzeli, poduzimamo. Pružamo viš, veću podršku ranjivim ženama i djevojkama, no one nisu jedine žrtve e, nasilja u obitelji. Muškarci mogu biti žrtve takvog nasilja i stavljamo na raspolaganje dakle, prihvatišta za žene. U svakom slučaju može se više pomoći osuvremenjavamo svoje zakonodavstvo kada je riječ o e, spolnom nasilju. No, sam problem nasilja nismo uspjeli e, riješiti. Mi na ovome već radimo 15-20 godina, a opet stopa nasilja je više manje na istoj razini, možda je čak se i povećala. Dakle, moramo više još raditi i nam veći, treba nam više sredstava kako bismo spriječili to nasilje. To nasilje treba stvarati takve rezultate da tog nasilja uopće neće ni doći to je ono što je nužno i mi kao feministička vlada se s tim želimo uhvatiti koštac. Do sljedećih izbora mi nećemo naravno riješiti sve ove probleme, ne mislim, no mi želimo da ljudi vide da smo donijeli određene odluke, da smo odredili prioritete i da smo uložili određena sredstva kako bismo napredovali s tim dosjeima. Kad se radi o europskoj perspektivi, čini nam se da su ove teme jako važne većini država članica i kao takva mislimo da strategija rodne jednakosti na europskoj razini da je to jako važna stvar i to treba podržati i treba podržati razvoj te teme u svim državama članicama isto tako upravo kako bi Europska unija bila kako bi se moglo na nju ugledati Osvrnimo se malo na Europu. Znamo da se možemo pouzdati na jako dobre statističke podatke od e, Instituta za e, rodnu jednakost, no kad vidimo te statističke podatke vidimo da ima strukturnih problema na razini Europske unije. Žene imaju niže plaće, slabije kvalifikacije i ne prilaže nije dovoljna skrb za djecu i starije, što je veliki problem za žene koje traže alternative, alternativne rješenja i najčešće, odnosno jako često žene nisu ekonomski neovisne, jer se od njih očekuje da će skrbiti za djecu i starije i, ili starije, a istovremeno znači neki posao nakon nas u obitelji tu statički podaci ukazuju da je jako visoko i uopće ne slabi u nekim zemljama. Zatim e, stopa zastupljenosti žena u parlamentarnom radu je osobito niska u određenim zemljama. Zatim ima nekih oblasti gdje su ostvareni veliki napreci. Žene su dosta aktivne na tržištu rada u određenim zemljama, žene i djevojke imaju diplome srednjih škola i sveučilišta u određenom broju zemlja, žena, no i puno se toga poduzima kako bi se smanjila stopa nasilja nad ženama. Dakle, to su one dobre stvari. Europska unija je svjetski dionik i postoji diljem svijeta zlostavljanje na neki način žena i djevojaka, njih se zlostavlja i žive u siromaštvu, puno više nego što je to slučaj sa e, muškarcima. Rodna jednakost je jako važna tema ako želimo napredovati na tom polju održivog razvoja i sigurnosti i rodna, rodna jednakost i prava žena i djevojaka moraju biti u srži europskih politika i moramo imati na umu kada se radi o ovim novim e, ciljevima koji su usvojeni na razini jednih naroda. Evo kada sam bila e, načelnica odjela u UN-u za Južnu Ameriku, prije što sam preuzela ovu trenutnu odgovornost, dakle, tad sam na terenu vidjela da može imati puno smisla raditi na ovim temama, no sve ovisi o tome da li ste spremni e, osmisliti valjane politike za rodnu jednakost. Tada sam vidjela vidjela, osvjedočila sam se što je Europska unija mogla raditi tim zemljama. Ona je tamo djelovala na terenu. Velikom broju žena i djevojaka je doista pomogla da bore tu svoju bitku za e, poboljšanje e, rodne jednakosti. Švedska je puno toga napravila kada se radi o sigurnosti i vanjskoj, na polju sigurnosti u vanjskoj politici, da postarali smo se da se stvarima bavi na visokoj razini, da se na adekvatan način E, e, provode rezolucije Ujedinjenih naroda 1325 i e, sljedeća 1820 i tu smatramo da treba imati savjetnika za političku jednakosti i stvari su dobro napravljene, ali u svakom slučaju želimo da se to poboljša, da se ide još dalje. Što se mene tiče, ne vidim uopće zašto e, ovdje kada su toliko važne stvari u pitanju, zašto se ne bi još više poduzelo kako bi se poboljšala situacija u Europskoj uniji i mi bismo trebali imati politiku i rodne jednakosti na razini Europske unije. Ne vidim zašto ne. Ako Europska unija želi da se bori za prava, onda je ovo pravi trenutak za to. Jer tko će to drugi napraviti? Dakle, kako mi radimo u našoj vladi, u toj feminičkoj vladi? Kako preći sa riječi na djela? Mislimo da je jako važno govoriti o politici rodne jednakosti. Djevojke i žene govore o tome već desetljećima, stoljećima, govore o tome koliko je važno na adekvatan način uspostaviti i štititi prava žena i djece. Da to nisu napravile, ne bismo mogli ni glasati za žene. No moramo više od samih riječi proizvoditi. Moramo izraditi strategiju, ciljeve i držati ih se. A u Švedskoj smo jako dugo radili sa pitanjem provedbe jednakosti i to je nešto što se što je povezano sa e, odlukom jednih naroda u e, odlukom u Ujedinjenih naroda iz 1995. u Pekingu i Švedska je nasala s tim načelom. To je jako dobro načelo, načelo jednakosti i e, ono što je napravila naša vlada jest da smo dalje razvijali to načelo, taj princip i stvorili smo određena tijela koja su zadužena za provedbu politike za rodnu jednakost i uzeli smo u obzir to načelo e, integracije jednakosti. No trebamo vidjeti kamo ostvarenje toga svega vodi. Moramo sav taj uloženi trud povezati s nekim drugim instrumentima, trebamo vidjeti tko je odgovoran za e, obavljeni posao. Jako je dobro da svi rade narodnoj jednakosti, ali moramo imati i odgovorne za to sve. I u našoj femničkoj vladi mi to želimo napraviti tako što ćemo što ćemo osigurati sredstva iz proračuna za e, taj rad i to je jako važna stvar. Dakle, proračun za rodnu jednakost je jako važna stvar. Mi ćemo na tome raditi u narednih par tjedana. U biti to znači da proračun treba biti izrađen tako što će se koristiti detaljna analiza o e, gdje će se vidjeti kako se proračunska sredstva stvore, kako bi se smanjila rodna nejednakost. Moramo se postaviti da sva utrošena sredstva e, doprinose smanjenju rodne nejednakosti. Dakle, mi smo jako strukturirano e, radili na tome i trebamo se se tako da imamo valjenu raspravu kad se bude predstavljao godišnji proračun, trebamo vidjeti kako će to se biti izrađeno i kako se može poboljšati. Jer naravno ima veliki broj modela kada se radi o izradi proračuna za rodnu jednakost. Dakle, jer ovo je sve jako konkretna stvar. Možemo utjecati jako konkretno na živote žena, djevojaka, muškaraca. Dakle, i svi mi želimo u tome sudjelovati. Kako bismo bili jasni o tome što radimo, kako radimo, zadali smo se određene ciljeve u određenim oblastima. I tu imamo prioritizaciju koju sam malo prije spominjala. Dakle, imamo ciljani doprinos. Nije dovoljno samo integrirati stvari bez valjanog plana. Moramo jasno znati kamo smo naumili. Nedavno je e, izrađeno izvješće o radu o Švedski revizorski sud je napravio izvješće o napretku E, na polju rodne jednakosti. Veliki dio ovog izvješća posvećen je e, novim programima, ali ima određenih nedostataka kada se radi o praćenju e, realizacije programa. Dakle, stvar je nejasno tko je odgovoran za to. Dakle, mi želimo stvari poboljšati na toj karci. Dakle, čelništvo i nadzor su jako važni za nas. Vremena u kojima sada živimo ne tiču se samo odgovornosti velikih izazova i problema s kojima smo suočeni. U ovim vremenima radi se i o tome da imamo priliku raditi i davati konstruktivan doprinos rodnoj jednakosti. Kao što sam malo prije rekla, dobro osmišljena politika rodne jednakosti nam može pomoći da riješimo velike socijalne probleme te da poboljšamo prava žena i muškaraca. Iskreno govoreći, mislim da današnji novinaraštaj, da im je teško razumjeti o čemu se tu radi u ovom cjelokupnom europskom projektu. Dio projekta je u tome što ljudi često ne ispunjavaju svoje dužnosti. Da li Europska unija ispunjava svoje obveze. Trebala bi, osobito kada se radi o obvezama koje su e, koje stoje u ugovoru iz Lisabona, jer to su jako važne teme za mlade djevojke i muškarce. Mislim da je to izvrsna prigoda za nas, da im kažemo da imamo nešto što im možemo ponuditi i da smo spremni boriti za to. Mislim također da je važno za Europsku uniju da kaže nešto u smislu zaštite rodne jednakosti kada se radi o e, seksualnom i reproduktivnom pravu, jer ako se ne kaže ništa na tu temu, onda tko će to napraviti? Novi razvojni ciljevi jednih naroda, s time ću završiti, Dakle, o tome će se uskoro donijeti određene odluke u Yorku. i osobito ova prava koja se tiču e, rodne jednakosti. Dakle, žene, djevojke, organizacije, države članice, diljem svijeta bore se za, ovaj, za ovo. Mi ćemo dobiti E, odgovornosti i obveze kada dođe pravi trenutak da se da povedemo e, Europsku uniju, a i cijeli svijet u borbu za jednakost, za rodnu jednakost. Mislim da je to upravo ono što se od nas i očekuje. Imala sam jako zanimljiv razgovor e, sa jednom mladom djevojkom iz Burme, Romkinjom, Renat Fejsulić, koja se bavi dakle zaštitom manjina i kao što znate e, Romi su manjina u Europskoj uniji koja pati od velike, od jako niske razine školovanja, imaju loše smještaje, E, imaju izrasnih problema, kao što znate, i jako često e, je situacija žena još puno gora nego što se muškaraca tiče. Kada sam je pitala koja bi njena poruka bila koju bi htjela uputiti vama u Europskom parlamentu, dakle što da, koju to poruku da prenesem, ona je rekla pa kada vidite mladu ženu, djevojku, romkinju, trebate si reći evo, ovo je budući znanstvenik, inženjer, poduzetnica, menadžer. To je djevojka u koju vrijedi ulagati. Potrebne su nam sve žene i djevojke i to je u Europskoj uniji to je njihovo pravo. Hvala vam. ringrazio personalmente ma credo Zahvaljujem vam se u svoje ime i u ime cijelog odbora. Hvala vam na ovim snažnim riječima. Pokazujete da ste žena koja radi i bori se baš kao i sve mi ovdje bez obzira na političku stranu. Moram vam reći da svi znamo da sve ovo što ste danas spomenuli je nama vrlo bitno. Bitno je nama koji definiramo politike Europske unije. No ne samo za to. Borimo se za rodnu ravnopravnost, borimo se za to da u europskom proračunu bude uključen rodni aspekt. Isto tako se svakoga dana borimo da se smanji broj žena žrtava. Organiziramo jako puno sastanaka i jako puno konferencija. Tako da mm, čujemo ovo što nam vi govorite i pozdravljamo to. I smatrajte da ćete u nama uvijek imati saveznice. Mi vrlo često pozivamo ministre iz različitih e, vlada i drago nam je da ste danas s nama vi, žena ministrica i da ste nam pružili dodatne nade. Drago nam je čuti da će se e, u švedskom e, proračunu uzeti u obzir rodni aspekt. E, naravno, Ideja je bila ta da se smanji jaz između žena i muškaraca u karijerama i naravno kad je riječ o plaćama jer svi znamo da taj jaz postoji i da plaće nisu jednake. Sada bih dala riječ kolegama koji su se javili za riječ, oni će vam vjerojatno postaviti pitanja i ja bih također postavila jedno pitanje. Čitala sam o tome da ministar pravosuđa, gospodin Jonason, ako sam to dobro izgovorila, dakle ministar pravosuđa je predložio zakon koji predviđa obvezu da 40% žena sjedi u upravnim odborima tvrtki u Švedskoj. I sada zanima me do koje točke se došlo sa tim e, zakonom i kada će zapravo stupiti na snagu u Švedskoj. A sada dajem riječ kolegici Wimberg. Tack för ordet och eh, tack så mycket för din information. Hvala što ste mi dali riječ i hvala vam na svim datim informacijama. Nije to tako često da imamo priliku slušati švedsku ministricu u ovom parlamentu. Ja želim se samo osvrnuti na pitanje genitalnog e, sakačenja žena. Radi se o medicinskoj intervenciji koja može imati duge negativne posljedice na žene i djevojčice na svijetu i danas imamo 3 miliona djevojčica koje još uvijek e, sakate prema e, informacijama koje imamo od svjetske organizacije zdravstva. I Smatramo da to predstavlja nasilje nad ženama danas. Radi se o ženama koje e, jednostavno kojima se niječe bilo kakva vrsta seksualnosti i to je nešto što ne pripada ovom našem suvremenom svijetu, a sigurno ne pripada Europi. Stoga želim postaviti sljedeće pitanje. Znate li koliko žena u Švedskoj danas e, su e, na ovaj način osakačene i kako je moguće da u švedskom e, društvu to postoji iako su iako postoje pokušaj izmene mentaliteta od 90. godina, ali napredak još nije e, postignut usprkos radu nevladinih organizacija. Da li je postignut napredak što se tiče osuđivanja takvih e, osoba na sudovima, švedskim sudovima i znamo da postoji dosta djevojčica koje su e, otišle u zemlje podrijetla za vrijeme ljetnih e, praznika i da ih se tamo cakati. Da li e, vi ste upoznati s tim i također znamo da je Švedska jedna od zemalja na svijetu gdje imamo najvišu stopu e, silovanja što je zaista sramotno. To je također slučaj i sa veoma nasilnim silovanjima E, grupnim silovanjima i tako dalje, što vi činite protiv ovog problema jer nismo do sada vidjeli neke pozitivne rezultate. Zapravo broj silovanja je čak i porastao. Hvala. La parola alla... Hvala vam, sada riječ ima kolegica Morvaj. Köszönöm szépen az előbb képviselő. Zahvaljujem. Moja kolegica je malo čas e, govorila o genitalnom e, sakačenju e, žena i rekla je da se radi o jednoj kulturološkoj praksi, a vi ste govorili o kulturi Roma i rekli ste da biste htjeli da kada ljudi vide Romkinju u njoj vide budućeg inženjera. Ali želim vas upitati kako se nositi s tim e, kulturološkim razlikama i što mislite o diskriminaciji temeljem tih razlika u kulturama. Možemo govoriti o različitim manjinama, možemo govoriti o Romima, ali isto tako i o drugim manjinama. Moja obveza je govoriti u ime manjina i pomoći tim manjinama, ali ako želite da te romkinje zaista svi vide kao buduće inženjere ili e, buduće žene poduzetnice, u tom slučaju zar ne mislite da prepreke dolaze čak i iz e, same kulture i obitelji e, zajednica kojima pripadaju te djevojčice i žene. Možda su upravo obitelji te koje bi trebale prve pomoći tim djevojčicama, jer e, u velikom broju slučajeva te djevojčice ostaju e, doma umjesto da ih se šalje u školu e, i jednostavno nisu u situaciji da se školuju. Stoga Mislimo da u većini slučajeva problem dolazi iz njihove obitelji, odnosno kulture. Dakle, ako želite da te djevojčice postanu zaista inženjeri u budućnosti, onda se morate osvrnuti i na prepreke koje dolaze iz njihovih obitelji i zajednica. Vi ste vrlo pozitivno govorili o imigraciji. Ako pogledamo što se dešava danas, ako gledamo vijesti na televiziji možemo vidjeti da među tim imigrantima ima jako mnogo žena koje su ugrožene, kojih se maltretira i govorim to, evo, ako mogu samo završiti, molim vas, gospođo predsjedavajuća, možda govorim o nekim osjetljivim pitanjima, ali mislim da bi bilo dobro da mi pustite da završim. Ako želite, možete mjeriti e, koliko vremena trošimo za postavljanje pitanja, ali u tom slučaju mi unaprijed recite koliko vremena imam za postavljanje pitanja, budući da mi to niste rekli na samom početku, onda vas molim da mi, da mi dopustite da završim pitanje. Gospođo ministrice, molim vas, recite mi što mislite o ophođenju prema ženama među muslimanskim imigrantima. Na primjer, muškarci koji ne daju ženama ili djevojčicama ulazak u vlak kako bi išle ka Europi, kako bi nastavile svoj put. E, mislim da bi bilo dobro zaista ako bi mogla završiti ovo pitanje. Što radite vi po ovom pitanju? Što radite po pitanju toga da sami migranti e, ne maltretiraju žene i djevojčice? Još e e imam jedno pitanje. I ja sam izabrana kao zastupnica tako da mm, željela sam postaviti svoje pitanje i čekam odgovore. Dobro, ali vi morate e, poštovati onoga tko predsjeda. Ja sam do predsjednica, ali svejedno predsjedam sastankom. Nemamo puno vremena. Ja stvarno ne želim biti ovdje diktator i diktirati vam vrijeme, zato što vi svi imate puno više iskustva u, e, u ovom parlamentu od mene i znate da imate da ne možete govoriti baš koliko želite, zato što e, oslanjam se na vaš zdravi razum. Ako će netko govoriti minutu dulje, dopustite mi da vas pokušam zaustaviti samo zbog toga što ministrici moramo dati e, vrijeme da e, odgovori. Ako se vi budete krenuli uzrujavati, stvorit ćemo atmosferu koju jednostavno ne želimo imati u ovom odboru i nemojmo sada biti ono što nismo. A sada dajem riječ kolegici Bjork. Pričavam se. E, first of all, I to Hvala. Najprije se ispričavam ministrici jer e, obično smo na ovom sastanku dosta mirni i ne napuštamo dvorani, ali e, ne želim odati dojem da zapravo da osobe koje ne zanimaju prava žena vode sastanak, to nije uobičajeno kod nas. A sada prelazim na švedski. Eh, ja du... Hvala. Hvala vam još jednom gospođa ministrice što ste došli na ovaj naš sastanak. Ja znam da se vi zaista zalažete za obranu prava žena za e, rodnu ravnopravnost i iako niste članica moje stranke, stranke iz koje ja dolazim, E, zaista je pravo osvježenje imati žensku vladu i e, vas kao predstavnicu Ministarstva za e, rodnu ravnopravnost. Imam par pitanja koje vam želim postaviti, samo se želim ispričati na samom početku jer zapravo vam se obraćam kao da vi vodite vijeće, znam da to nije istina, ali sigurno sam da možete utjecati na rad vijeća. Mi imamo određena pitanja kojima se bavimo i kojima bi se trebali baviti u vijeću je povezano uz pitanje radne, rodne ravnopravnosti kojim se bavi e, komisija i postoji i izjava predsjedništva u vijeću o rodnoj ravnopravnosti, ali mislim da to nije dovoljno. Mislim da vlade i vijeće mogu učiniti mnogo više po ovom pitanju, osim samo davanja snažnih izjava za rodnu ravnopravnost. Komisija ima čak i strategiju za rodnu ravnopravnost, ali mislim da se može učiniti još mnogo više i mislim da bi to bilo dobro. Drugo pitanje. Što možemo mi učiniti po pitanju pokretanja vijeća kada radi na zakonodavstvu vezanom uz roditeljski dopust? Mi znamo da je to sada pitanje koje je prebačeno komisiji, ali ako ništa ne budemo učinili po tom pitanju, onda se ništa neće ni uraditi. E, evo, sada me upravo prekidaju. Također, pitanje prostitucije i krijumčarenja ljudi je također jako bitno. Hvala. A sada riječ dajem kolegici Honeyball. Ali molim vas budite razumni, nemojte predugo govoriti jer ćete oduzeti vrijeme onima nakon vas. Hvala i hvala vam gospođo ministrice što ste ovdje sa nama. E, zapravo želim se nadovezati na ovo posljednje pitanje vezano uz prostituciju. Kao što znate u posljednjem mandatu 2013. godine parlament je izglasao izvješće na, u kojem smo zapravo usvojili švedski model. I to je bila velika pobjeda za ovaj odbor, ali sada moramo nastaviti s ovim radom i ići dalje. Mislim da će biti dosta teškog rada pred nama jer postoji dosta različitih modela prostitucije kao što znate uključujući i neke zemlje u kojima je to i legalizirano. Ali mislim da ako budemo radili zajedno možemo imati neko zajedničko europsko stajalište iako će samo zakonodavstvo vezano uz prostituciju biti na razini država članica, ali prostitucija je povezana i sa prekograničnim E, krijumčarenjem ljudi i temeljeći se na vašem švedskom modelu. Htjela bih znati što vi mislite da možemo učiniti u Europskoj uniji. E, možda bi nam Švedska mogla pomoći i u radu vijeća po ovom pitanju. Hvala. Hvala. A sada riječ dajemo kolegici BOS i podsjećam vas da nas ministrica u, u četiri sata mora napustiti. Ja se nadam da ćete moći ostati koju minutu dulje kako biste uspjeli svima odgovoriti na pitanja. Kolegica Posta. Hvala. Evo, ja nisam htjela postaviti pitanja, ali sam se javila kako bi e, odgovorila na ovo što su rekli ekstremisti na ovom sastanku. Još jednu, zbog fanatičnog rasizma se ne možemo držati zadaci teme, ali evo neću koristiti više vreme pa vam predajem riječ. Grazie kolega. Hvala. A sada riječ ima kolegica Rodriguez. Hvala i hvala na ovom izlaganju. Ja imam par e, pitanja koje vam želim upitati ako je moguće. Najprije kako se mislite boriti protiv stereotipa? predsjednik, zamjenik premijere je rekao da se ljudi nekada ponašaju kao žene i zapravo da se pitaju kako će imigranti se integrirati u švedsko društvo. Evo, savršen primjer kako bi se trebale postavljati pitanja. A sada riječ ima ministrica, neka odgovori na pitanja. E, ok, thank you for your interest in, in English now, if that's okay. Uh... okay. Nema veze. Uh, evo, imam uh, sljedeći sastanak u 4 sata pa ću pokušati biti uh, brza. No, bit će mi drago ostati s vama u kontaktu i raspravljati o, razgovarati o različitim temama na primjer o različitom zakonodavstvu i na primjer o zakonodavstvu o prostituciji. To je definitivno tema koju bismo mogli produbiti, a to je i tema koja se zapravo neprestano mijenja. Tako da, da, voljela bih da o tome još dodatno razgovaramo, ako je to i vama zanimljivo. Kada kad govorimo o kolegi, on je ministar pravosuđa, a ujedno je i e, ministar za migracije. Danas je isto u Briselu na sastanku e, ministra. U programu vlade, to jest u deklaraciji vlade, stoji da ako tvrtke koje su e, koje kotiraju na burzi nemaju 40% žena u svojim upravnim odborima do sljedeće godine 2016. onda ćemo mi e, usvojiti zakonodavstvo na tu temu. Ove godine su tvrtke dostigle postotak od 30% otprilike i ja se nadam i svi se mi nadamo da će tvrtke e, se same potruditi postići razinu od 40% do sljedeće godine. No, ako se to ne dogodi, onda ćemo predložiti zakon na tu temu. Jako je važno da resursi i sposobnosti cijelog stanovništva da se iskoriste. U zemljama imamo jako puno tvrtki um, i jako se puno odluka donosi na toj razini i to sve ima utjecaj na velik dio pućanstva. O tome se također razgovara već uh, 15 godina, no još uvijek nemamo e, zakonske propise. Mi zapravo oni nemamo kvote, niti u politici, tako da bi zapravo ovo bio prvi puta da ćemo imati kvote. Ali ja se nadam da će e, industrija sama dostići tih 40% sama, a ako se to ne dogodi onda ćemo e, usvojiti zakonske propise. Kad je riječ o genitalnom sakačenju, na tome radim već nekoliko godina, to je također e, dio mm, platforme iz Pekinga i platforme iz Kajra. U Švedskoj postoji, postoje zakoni i pooštrili smo propise i to je tema na kojoj treba neprestano raditi. i neprestano, e, razgovarati. Osim toga, mislim da moramo imati i zakone. Kada je riječ o silovanjima. E, da, vidimo da nasilje nad ženama ne pada, U statistikama se ne vidi da je porasao broj e, grupnih silovanja. No, to je nasilje nad ženama, vrlo ozbiljno nasilje nad ženama i zbog toga e, radimo na reviziji propisa koji se odnose na e, rodno, to je spolno uvjetovano nasilje. Zatim, mm, jako je važno raditi na integraciji izbjeglica koje stižu u Švedsku. To je jako važno e, pitanje za Švedsku i Šveđane. Nama je jako drago prihvatiti izbjeglice koje bježe iz e, bježe od ratova i sukoba iz, e, koji dolaze iz Sirije i iz ostalih zemalja i smatramo da je to naša obveza i drago nam je da im možemo pomoći kada im je to potrebno. To naravno znači da moramo biti spremni prihvatiti žene, muškarce i djecu koji dolaze. Polovina izbjeglica su djeca, a sve više i djece koja dolaze bez roditelja. I zbog toga treba raditi na njihovoj integraciji. Moramo se pripremiti za stambeno zbrinjavanje, za integraciju na tržište rada, za školovanje tih osoba. Zatim, sudjelovanje žena na tržištu rada je niže od sudjelovanja muškaraca, dakle ako usporedimo iste skupine, ali možemo ipak vidjeti da stopa zaposlenosti žena raste. i moramo osmisliti mjere koje će e, još poboljšati te rezultate. Nadam se da žene smatraju e, da je švedska zemlja u koju bi voljele doći, nadam se da isto misle i muškarci, zato što tamo mogu očekivati e, društvo u kojem postoji rodna jednakost i da su to vrijednosti, da su to naše vrijednosti. Ja nisam samo ministrica za rodnu jednakost, već za starije osobe, za djecu i za socijalnu skrb. I pred nama je e, izazov demografskih promjena. I u ovom trenutku briga za starije osobe je vrlo važan sektor na našem tržištu rada. 5% e, radne snage u Švedskoj radi dakle u sektoru brige za starije osobe. To je sve organizirano i plaćeno iz e, javnog sektora. U tom sektoru rade najviše žene. Ja bih voljela vidjeti tu više muškaraca. Nadam se da će se muškarci natjecati e, za te poslove. Ne znamo mnogo o budućnosti, ali vjerojatno će biti potrebno još ljudi u tom sektoru I kad gledamo nove šveđane koji dolaze u Švedsku, pod novim šveđanima mislim na imigrante i na izbjeglice, da nema tih ljudi ne znam kako bismo uspjeli u budućnosti. I kad je reč o financiranju, porezima, cijeli naš sustav se temelji na muškarcima i ženama koji rade. I gotovo sve odrasle osobe rade bez obzira na svoj spol imamo, na taj način imamo dobru e, osnovu za oporezivanje i ako imamo dobru osnovu za oporezivanje onda možemo pružiti sve socijalne usluge. No, da ne bismo imali e, odrasle osobe koje rade, ne bismo mogli financirati brigu za starije osobe, brigu za djecu, socijalnu skrb i tako dalje. Tako da zapravo nama drago da se broj našeg stanovništva povećava. I zato moramo naravno i raditi na boljoj integraciji Mm, izbjeglica i imigranata. Pa ja ne znam ni jednu zemlju u kojoj politika i politička volja nisu učinile e, razliku. U Švedskoj, kada je moja baka rođena, žene nisu imale pravo glasa i to nije promijenila politika. Mm, to, to su promijenile žene koje su se organizirale, političke ideje i politički pokreti to je dovelo do, promjeno, do promjene. I to je zapravo ono e, što će nam pomoći u dostizanju rodne jednakosti. Um, when it comes to um, the, uh, the European Council, yeah, I'm sure... Da, kad govorimo o e, Europskom vijeću da svi bi mogli učiniti više po pitanju e, rodne jednakosti i gospođo Bjork rado bih s vama razgovarala o tome što bi se još dodatno moglo učiniti. Ključno je za Europsku uniju da se više radi na tom području i smatram da bi sve strane trebale e, zajedno raditi na tome i voljela bih o tome s vama i bilateralno razgovarati. Zatim, kad je riječ o direktivi o porodilnom dopustu. Znate da je švedski stav bio da je jako važno uključiti roditelje i majke i očeve i to od samog e, početka. Zato smo mi željeli direktivu o roditeljskom dopustu i drago nam je da se o tome sada može razgovarati. Drago mi je da će se, o tome, da će na tome ponovno raditi. U Švedskoj imamo roditeljski dopust, on je produžen i nedavno smo donijeli odluku da će rodiljni dopust biti obavezan i za majke i za očeve prije su dakle dva mjeseca od trebali iskoristiti dakle i e, majka i otac i ako ni, ne bi to iskoristili onda bi to jednostavno nestalo, propalo. A sada će se taj rodiljni dopust produljiti na tri mjeseca. Tako da majke i očevi koji će imati malu bebu će moći odabrati hoće li ostati tri mjeseca doma sa bebom ili će jednostavno izgubiti to vrijeme. I to je stvarno Eh, utjecalo na ono što se događa na tržištu rada i dakle na neplaćenom radu. Očevi koriste tu mogućnost i mm, posvećuju mm, više vremena svojoj djeci. I to je dobro za djecu, ja sam eto ministrica i za djecu, ali s druge strane sam rekla da eh, je plaća žena, to jest mirovina žena, eh, tek tek 60% od mirovine muškaraca. Zbog odluka koje donosimo ranije u e, životu. I zato treba e, riješiti teme oko e, rodiljnog i porodiljnog dopusta. Jer će to onda imati utjecaj i kasnije na život. Eto, mislim da sam pokrila sva vaša pitanja. Hvala vam što ste me pozvali i veselim se što ću raditi s vama. Vidim da je i vama jako važna rodna jednakost u Europskoj uniji. Hvala vam, a mi vas pozivamo da nam se eh, vratite u odpor. Allora, riprendiamo la nostra riunione e affrontiamo adesso... Nastavljamo sa sastankom, prelazimo na petu točku dnevnog reda. Čut ćemo predstavljanje dvije studije. Jednu je proveo e, politički odjel C, a drugu Institut za rodnu jednakost. Obje studije su ključne zbog svojih empirijskih e, rezultata imat ćemo predstavljanje izvještaja 15. Mm, listopada u ovom odboru. Dakle, naslov je vanjski čimbenici koji otežavaju europsko žensko poduzetništvo. Stoga ćemo danas čuti empirijsku osnovu, a ja ću biti izvjestiteljica za ovaj izvještaj i zahvaljujući ovim studijama sam uspjela pripremiti izvještaj o problemima e, s kojima se susreću žene u Europi i to žene koje se žele baviti e, poduzetništvom. Odmah ću dati riječ e, gospođi Katie McCracken. Ona je mm, koordinatorica znanstvenih istraživanja u organizaciji, organizaciji Opsid Research. Ona će nam predstaviti nalaze studije dakle o smanjivanju nejednakosti u pristupu financijskim i ostalim e, uslugama u socijalnom poduzetništvu. Od 2006. gospođa McCracken je direktorica e, organizacije Opsit Research i e, provode istraživanja, ta organizacija provodi istraživanja za vladu, britansku vladu, različite nevladine udruge, a i za Europski parlament. Gospođa McCracken je pohađala London School of Economics. Izvolite uh, the micro. Yeah, yes, would be good. Thank you very much. Okay, thank you for the introduction and for the invitations. Hvala vam na uvodu i hvala vam što ste nas pozvali. Da, pogledali smo, dakle, analizirali smo žensko poduzetništvo u Europi, e, prirodu i razlika razlika između dakle, muških i poduzetnika i žena, te razliku u e, vrstama poduzeća koje žene stvaraju, to jest osnuju. Evo nekoliko podataka. Ovaj slajd vam pokazuje podatke o sve ukupnim stopama samozapošljavanja. Samozapošljavanje se koristi kao pojam za i za poduzetništvo. Dakle, ovo nije savršeni mm, slajd, ali u principu mislim da vam daje neku ideju. Ovo se odnosi i na muškarce i na žene. Za stopa za um, um, 24 zemlje Europske unije je oko 14%. A zatim kad pogledate e, razliku između e, stopa samozapošljavanja između muškaraca i žena u 24 europske zemlje, vidimo da postoje značajne razlike. Muško poduzetništvo, to je stope samozapošljavanja su uglavnom više nego e, stope samozapošljavanja žena. Vidite da tu postoje značajne razlike između muškaraca i žena i razlike postoje čak i između zemalja. Dakle, u Europskoj uniji oko 14% e, radnika su samozaposleni i e, Južna i Istočna Europa uglavnom imaju veći udio samozaposlenih radnika. Mm, to je zbog toga što je poljoprivredni sektor i neformalno zaposlenje su malo češći u sjevernim europskim zemljama izgleda da ima mm, manje samozaposlenih žena i muškaraca. Zatim kad pogledamo razlike, rodne razlike i poduzetništvo, vidimo da tek jedna trećina od 40 milijuna poduzetnika su um, samozaposleni. Dakle, 29% su žene, to je bilo u 2012. Isto tako vidimo da stope samozaposlenosti žena mm, su zapravo uvijek niže od muškaraca i to u svim europskim zemljama. Najveće razlike postoje u Irskoj, Švedskoj i Danskoj. No, u Italiji i Slovačkoj također. Luksemburg i Portugal imaju najbolje rezultate po tim pitanjima, ali uglavnom među zemljama postoje velike razlike. Dakle, znamo za različite e, definicije poduzetnika. U OECD zemljama, e, dakle, vidi se da žene upravljaju tek jednom trećinom svih tvrtki u razvijenim zemljama. Zatim imamo socijalno poduzetništvo. To su tvrtke koje ne posluju radi profita, već radi ostvarenja socijalnih koristi. Takve vrste organizacija više poštuju načelo rodne jednakosti i razlika između muškaraca je manja, ali još uvijek postoje znatne razlike među zemljama. I je zanimljivo da visoko obrazovane žene stvaraju socijalna poduzeća, baš kao i muškarci, što ne vrijedi za ostalo opće poduzetništvo. i to je zapravo velika šteta za gospodarstvo. Ako visoko educirane žene ne osnuju tvrtke u jednakom omjeru kao i muškarci. Zatim, e, još jedan razlog zašto je socijalno poduzetništvo važno. Mm, to je kao prvo zbog toga što uglavnom pružaju vrlo važne usluge zajednici i žene koje mm, krenu u takav oblik poduzetništva mm, ponekad će e, osnovati i drugu e, tvrtku. Dakle, zapravo želim reći da je to područje ono u kojem najčešće počnu. Eto, ovdje bih vam pokazala ono što smo izvukli iz proteklih istraživanja o e, poduzetništvu i rodnoj jednakosti. Ova obilježja se pripisuju ženskim poduzećima, to ženskom poduzetništvu. Vidimo da žene uglavnom vode i upravljaju manje tvrtke, što znači da imaju niži promet i niža manja očekivanja. Zatim sektori u kojima je žensko poduzetništvo najčešće, to su uglavnom sektori koje banke i ostali kreditori smatraju uh, ne baš profitabilnima. Zatim isto tako vidimo da je jako velik broj tvrtki je zapravo, radi se um, od kuće. Uglavnom su to tvrtke sa samo jednom uh, zaposlenom osobom i uglavnom se natječu u sektorima u kojima postoji jako puno Mm, konkurencije i pružaju usluge koje imaju nisku dodanu vrijednost. Između 5 do 15% um, tvrtki koje posluju u sektoru visoke tehnologije uh, imaju kao vlasnika žene. To je eto um, jedan zanimljiv rezultat. Na desnoj strani ovog slajda vidite da Dakle, tu vidite mm, kako bi žene opisale svoje e, tvrtke. Dakle, one u principu nemaju velika očekivanja od prometa, ne vjeruju da će se njihove tvrtke razviti u nešto mm, što će donijeti jako veliki promet. Zatim imaju e, niže, imaju manje ambicije, u principu nemaju želju širiti se koliko bi recimo željeli e, muškarci i to se sve temelji na podacima prikupljenim iz istraživanjima. I to smo, o tome smo govorili i o jednom istraživanju o kojem ću vam malo uskoro nešto reći. Isto tako imaju nižu procjenu razina inovacije u usporedbi sa muškarcima. U istraživanju smo sagledali relevantno zakonodavstvo. E, to zakonodavstvo bi trebalo imati e, učinak na dakle, razlike između muškog i ženskog poduzetništva i ključni aspekti su navedeni na ovom e, slajdu. E, pokušalo se mm, proširiti prava za porodiljni dopust na žene koje su samo zaposlene. Zatim direkta koja govori o tome da treba, trebaju postojati jednaka pravila između muškaraca i žena te da to mora biti prošireno na proizvode i usluge, a to se uključuje banke i financijske usluge. Zatim direktiva o usvajanju pozitivnih mjera za promicanje jednakosti. Direktiva zabranjuje e, diskriminaciju, spolnu diskriminaciju. ali istraživanja komisije su dokazala da je vrlo teško napraviti razliku između izravne između izravne i neizravne diskriminacije. Te zapravo da je vrlo teško dokazati je li uopće došlo do neizravne diskriminacije. E, direktiva iz 2004. 113 e, je dokazala, zapravo želi spriječiti da e, se ženama, poduzetnicima i majkama samohranim majkama dozvoli pristup, e, olakša pristup financijama. Dakle, mi smo imali nekoliko studija slučajeva. U tim studijama smo e, proveli intervjue sa ženama poduzetnicama, sa bankama, sa fondovima rizičnog kapitala i sa organizacijama koje pružaju podršku poslovanju. I reći ću vam samo nekoliko ključnih rezultata. Recimo Češka ima jednu takvu studiju, je provela jednu takvu studiju. Dakle, žene poduzetnice rijeđe traže zajmove od muškaraca, a kada i traže, onda uglavnom traže manje iznose. To je bilo dijelom i zbog toga što su žene rekli, rekle da ne žele tražiti e, puno novca, ne žele riskirati i žele jednostavno ostati manja tvrtka. I to odvraća i vjerovnike zato što e, manji iznosi znače da neće imati značajan povrat na to ulaganje. I jedna nam je poduzetnica rekla da da su bankama ona i njene kolegice zapravo samo smetale zato što je to bilo jako puno posla, jako puno birokracije i papira za tek manji iznos novca. Zatim žene na rodiljnom ili porodiljnom dopustu su doživljavale direktnu diskriminaciju kada su tražile e, zajam od banke. To je naravno teško provjeriti, ali to su, to je mnogo e, ispitanika jasno rekli. E, zatim, zatim mnogo e, ispitanika je spomenulo crowdfunding, to je recimo identificirano kao vrlo dobar e, alternativni izvor sredstava i to pogotovo ženama koje su uglavnom isključene iz tradicionalnih oblika financiranja. Zatim također smo čuli da se poduzetnice suočavaju sa dodatnim izazovima i zbog toga što e, su žene uglavnom odgovornije za e, skrb za djecu. Isto tako, žene uglavnom imaju nižu razinu samopouzdanja i optimizma, što utječe na njihovu sposobnost da uspiju kao poduzetnice. U Italiji smo došli do sličnih rezultata. žene osnuju tvrtke u sektorima u kojima inače dominiraju žene, to su znači zdravstvo, e, osobne usluge, kozmetičke usluge, čišćenje. I to, ti su sektori zapravo neprivlačni bankama i nemaju potencijal e, za rast. A sada je li to baš stvarno tako, o tome se može razgovarati. Zatim prosječan iznos zajma je bio značajno niži od prosječnog zajma e, muškarcima, poduzetnicima i to je bilo i zbog toga što žene od samog starta traže manje novaca od e, svojih e, muških kolega. Zatim, žene su identificirale da je za uspjeh važno to što je osnivanje vlastite tvrtke zapravo e, veliki izazov. Zatim rekle su da je jako važno imati dobre poslovne vještine. U slučaju Italije obitelj je uglavnom bila izvor podrške i financijske i e, dakle emocionalne, ali istovremeno je predstavlja e, veliki teret zato što je žena uglavnom na ženu pada sva odgovornost za brigu za djecu. U Švedskoj to je naravno jedan posve drugačiji, e, posve drugačije okruženje. Imali smo slučaj, razgovarali smo s jednom poduzetnicom koja je htjela dobiti zajam iz dakle fonda za rizični kapital i ulagači koji su uglavnom muškarci i o, muškarci su i osobe koje donose odluke o ulaganju više se identificiraju sa ponašanjem muškaraca i imat će više povjerenja u muškarce. Zatim velike su razlike uočene i između mreža koje su bile poduzetničkih mreža za žene i za muškarce. Mreže u kojima dominiraju žene su zapravo manje utjecajne kad je riječ o i zapravo žene nemaju pristupa važnim važnijim osobama koje bi im mogle pomoći da dođu do dakle takvih zajmova. Isto tako vrlo često žene moraju odabrati između svojega posla ili karijere e, i skrbi za e, članove obitelji, a muškarci to ne moraju. Isto tako mnogi ispetanici su rekli da e, žene nisu spremne riskirati kad je riječ o razvoju poslovanja zato što one žele financijski ugroziti svoje partnere ili obitelj. U Ujedinjenom kraljevstvu smo došli do sličnih rezultata. E, ženama je teže doći do e, zajmova, na primjer. Rijeđe će i tražiti zajam u usporedbi sa muškarcima, a ako to i učine, onda će tražiti manje novaca od muškaraca. Isto tako znamo da pristup e, zajmovima ili dakle to što se ne uzimaju zajmovi da će to onda naštetiti tvrtkama. Zatim um, žene nemaju iskustva sa kapitalnim ulaganjima, nemaju toliko iskustva kao muškarci. I u Ujedinjenom kraljevstvu postoji snažni poduzetnički sektor nego u drugim e, zemljama u kojima smo provodili studije, manje je barijera, ali još uvijek je cijeli taj sektor još uvijek nedovoljno e, razvijen. Nema mnogo mjesta kojima se možete obratiti za e, financiranje socijalnog, socijalnih poduzeća. Žene u Ujedinjenom kraljevstvu će nevoljko reći da su doživjele prepreke ili ako su tako nešto i doživjele baš zbog toga što su bile žene, uvijek su govorile o tome zapravo e, sa ponosom kako su to uspjele riješiti. E, činilo nam se da zapravo žene moraju biti izuzetne ako žele uspjeti u poslu, a muškarci, dakle čak i ako su obični recimo svejedno uspiju. Eto, još da vam predstavim sažetak. Postoje značajne razlike između muškaraca i žena i to posebice kada je riječ o vrsti poduzetništva u koje se uključuju. Zatim pristup zajmovima je jedna od većih razlika. Neke Mm, prepreke mm, su zapravo zbog samih žena, zato što same žene ne traže zajmove koliko ih traže recimo muškarci. Žene smatraju da mm, zajmovi nisu za njih, tako da ih neće ni tražiti i to onda zapravo stvara taj začarani krug. Zatim, postoje i značajni strukturni problemi koji će eh, onemogućiti ženama dobivanje zajmova Žene uglavnom rade u sektorima koji nisu e, privlačni bankama i žene imaju manje iskustva u vođenju tvrtki. Svi znamo e, dakle kolika je segregacija muškaraca i žena na tržištu rada. I svi ti faktori, zbog svih tih faktora su žene uglavnom neprivlačni klijenti bankama. Zatim, žene uglavnom imaju e, manje utjecajne poslovne mreže i uglavnom su one te koje se brinu za djecu i članove obitelji. I zatim, bilo je tu jako puno komentara koji se možda ne mogu direktno dokazati, recimo nepogodni uvjeti, osjećaj da ih se ne svača ozbiljno ili da se prema njima postupa na drugačiji način. Tako da naše preporuke kad je riječ o pristupu financiranjima, dakle potrebno je osigurati scheme koje će potaknuti banke da pozajmljuju novac e, ženama u takozvanim ženskim sektorima, potičući možda mikrofinanciranje ili e, državne zajmove. To bi recimo bila e, jedna dobra uputa. A zatim treba pružiti veću podršku u rješavanju strukturnih prepreka i diskriminacije. To znači, na primjer, da bi trebalo uspostaviti scheme koje će pomoći e, ženskim poduzetničkim mrežama da rastu i razvijaju se, te da uspostave poslovne i financijske kontakte. U Švedskoj je postoji jedna takva skupina recimo osnovana jedna skupina u kojoj su ljudi igrali poker, tu su se pozivali različiti ljudi koji su tu dolazili, igrali poker i sklapali uh, veze, odnose. Zatim e, treba provesti dodatna istraživanja kad je riječ o prirodi i omjeru neizravne diskriminacije prema ženama poduzetnicama. Hvala vam gospođo Mekraken. Sada dajem riječ gospodinu Moski. On je stručnjak za rodna pitanja u e, Institutu za rodnu jednakost i on je odgovoran za e, studiju najbolje prakse u ženskom poduzetništvu. Mauricio Moska radi u institutu od 2011. i on je od, se bavio razvojem i koordinacijom rada instituta o najboljim praksama.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 Hvala vam. E, hvala svim prevoditeljima, a sada ću preći na engleski. Mislim da ova naša dva rada da se međusobno dopunjuju. Ja sam želim kratko predstaviti naš rad o dobrim praksama u e, sektoru ženskog poduzetništva. Mi smo to radili za vrijeme grčkog predsjedavanja vijeća tijekom 7 mjeseci zajedno sa EG-om. Oni EG e radi na dobrim praksama od svog osnutka 2011. godine i ovo je jedna od stalnih studija koje ponavljamo svake godine. Sada bih želio napraviti jednu kratku prezentaciju. To sam već unaprijed poslao i stavit ću na raspolaganje sve resurse kojima smo raspolagali za ovu studiju, ali želim e, staviti naglasak na tri elementa. Kao prvo, a to je bio glavne, glavno ostvarenje tog, ove studije, dakle koji su glavni izazovi, najveći izazovi na koje smo naišli u ovom postupku, te želim iznijeti neke zaključke koji će nas vjerojatno dovesti do zaključaka, odnosno do nekih preporuka o tome kako bolje pomoći ženama, poduzetnicama i pomoći im eh, da dođu do tržišta rada. Dakle, što se tiče glavnih postignuća, u petom mjesecu 2014. godine smo proveli u studiju, odnosno zaključili, dakle skoro godinu dana i prema zaključicima naših ciljeva htjeli smo podržati izgradnju sposobljenosti među tim poduzetnicima i izgradnja kapaciteta jeste bila dakle da se potakne veće sudjelovanje žena i da spojača njihovo sudjelovanje na tržištu rada. Ovaj rad je bio dosta zahtjevan. Ja neću govoriti ovdje o svim mogućnostima koje su nam pružene da predstavimo svoj rad. Evo samo ću navesti jedan primjer, dakle komisija sama ima platformu za razmjenu, za dijeljenje dobrih praksa. Mi na mjestu sudjelujemo, zatim imamo Westnet, West Network, e, opće uprave za poduzetništvo i prošle godine u travnju bio je jako zanimljiv e, tjedan, tjedan malih srednjih poduzeća. Tu smo radili zajedno sa svim dionicima i razmišljali o tome kako nastaviti s prikupljanjem najboljih praksi. Zatim je bilo na nacionalnim razinama raznih događaja koje su, evo mogu spomenuti Hrvatsku, nedavno koja je predstavljala nacionalnu strategiju za e, žensko poduzetništvo, zatim e, Litvu gdje se EG i gdje ima svoje sjedište. Tu smo imali na međunarodnu konferenciju o jačanju uloge žena poduzetnica, zatim žen Italija i Španjolska početkom ove godine gdje je održan međunarodni dan posvećen ženama poduzetnicima, to je organizirao institut za žene. Dakle, imali smo veliko iskustvo i imali smo već raspolaganju učinkovita određena rješenja koja provode i primjenjuju određene zemlje članice. Postignuća su dosta jednostavna, ali evo imamo dobru metodologiju za identificiranje ovih praksa. Ne pretpostavljamo da su to najbolji nužno primjer u Europi, ne, pre, ne prejudiciramo da smo mi e, evidentira sve najbolje, sve, sve najbolje primjere u Europi, no ono što hoću reći jeste da primjeri koje smo e, prikupili, a, u tome su djelovali jako brojni dionici, dakle u svakom slučaju ovi primjeri e, imaju veliku vrijednost i to je ono što je važno. Vidjeli smo koji problemi postoje, koji su izazovi ključni. Vidimo što je uspješno i na koji način se ostvaruju određeni rezultati. Treće ostvarenje su ovi naši mali doprinosi. Evo imamo popis e, dobrih praksa iz deset država članica i to, e, tu imamo tri instrumenta. Samopoznanje, stvaranje mreža i treće jeste omogućiti pristup kreditima i financijskim sredstvima. No, evo kada se kažem, jasno je da je teško e, povezati sve ove sva ova izlaganja koja ste imali, tako da ću nastaviti biti ipak e, dosljedan e, ovom izlaganju. Koji su dakle izazovi? Pa u razgovoru sa e, djenicima vidimo da postoje još neki izazovi. U vašem izlaganju jasno je predstavljen široki broj prepreka s kojima su žene poduzetnice suočene i ponakad to predstavlja i dalje prag, odnosno ograničenje koje spriječava žene da dođu do poduzetništva, ali ne samo toga, već da jače svoju ulogu na socijalnom i gospodarskom planu. Mi smo evidentirali četiri ključna. Kao prvo, za nas je najrelevantnije i napraviti mapu, popis e, tih e, problema, treba ih e, evidentirati. Znamo da određenim zemljama, regijama, umrženjima da se to radi, to je dobro. Ja samo želim ovdje reći, spomenuti ono što je ministrica malo pregovorila, da treba imati europsku perspektivu e, i na primjer neke nacionalne smjernice kako bi se sve e, zemlje regije usuglasile oko zajedničke strategije. Dakle, mislim da je ova razmjena dobrih praksa, prikupljanje podataka i istraživanje, da je to sve važno kako bi se doista uvidjelo do koje mjere bi politike i prakse koje se tiču žena poduzetnica bile važne. I to je povezano sa sustavnim skupljanjem, prikupljanjem e, podataka i e, spolno e, orijentiranim, odnosno koji se ti, gdje se pravi razlika po spolu, jer na taj način ćemo moći i postupno otklanjati prepreke koje rodne prepreke koje, čije su mete žene. I rečeno je da je isto tako e, važno napraviti strategiju za nadzor i ocjenjivanje kako bi se vidjelo koji je e, utjecaj tih politika, koja je njihova učinkovitost. I evo ja pozivam ovaj odbor da se napravi jedan jak koncept. Ja mislim da je ovo jako važno, tim prije što su vremena krizna vremena. Dakle, kada se govori o dodjeli nekih resursa eh, po, po, po kriteriju roda, nemamo govoriti o, o troškovima, jer kada se rade eh, sve analize, jasno se pokazano da je ulaganje eh, nešto što je jako korisno i tu ćemo imati jasnu poruku e, Europske unije u podr... ako budemo podržavali e, rodnu jednakost. Treći izazov jeste izazov održivosti, odnosno održivog razvoja. Dakle, podržavanje poduzetništva je nešto što se često tumači kao stavljanje na raspolaganje sredstava kako bi započeo, započeo neko poduzetništvo. Ali u svakom slučaju važno je uspostaviti podršku, usluge podrške, ne samo kako bi stavili na raspolaganje infrastrukture, već i networking, dakle uspostava izgradnja mreža, kako mlada poduzeća ne bi bila prepuštena sama sebi, već kako bi im se pomoglo da se razvijaju i da ojačaju. Također želim reći da je važno izgraditi raditi na određenim primjerima, poslovnim primjerima, ali evo, neću, neću nabrati e, različite stvari, već ću, evo, daću vam jedan primjer jedne žene vizionarke koja je napravila prvu banku za ulaganje za, u, u ženske u rodnu jednakost i žene poduzetnice e, i još jedan prostoji primjer u Irskoj. Dakle, ulažući tako, gospodarski rast ne bilježe samo žene, već i muškarci, cjelokupno društvo. Dakle, trebamo se riješiti tih nekih ideoloških e, ograničenja koja si nameću ljudi. Dakle, rečeno je rečeno je u prethodnim govorima da trebaju i muškarci više sudjelovati u takvim projektima. I evo mislim da mi vrijeme ističe. Dakle, preći ću na zaključke. U ovom postupku konzultacija sudjelovali su brojni dionici iz nacionalnih institucija, ali prvenstveno su to bili ne, nevladne organizacije i mreže poduzetnika, ali imali smo dosta velik e, dijapazon dionika. I došli smo do određenih zaključaka. Mislim da bi prvi zaključak koji bismo mogli predstaviti, mm, a sad će da sam ponovno otkrio toplu vodu, no mislim da je važno kada govorimo o ženskom poduzetništvu, kad kažemo kad spominjemo žene, da je to čitav širok spektar žena, ne govori se ovdje samo o jednoj jedinstvenoj e, ženi, već postoje tu različite potrebe, pragovi, da, talenti. Moramo sve to uzeti u razmatranje ako želimo biti dosljedni sa njihovim potrebama. Uglavnom prvi element zaključka U svakom slučaju mislimo da imamo jako važnu stratešku ulogu za europske fondove, treba ih integrirati i koristiti ih kako bi se podržalo čak i na konvencionalan način e, poduzetništvo i zapošljavanje i mislim da je to nešto što može omogućiti da se zadovolje gospodarski i socijalni ciljevi i očekivanja. Druga stvar, stvaranje mreženja je nešto što je pravi pokretač razvoja a kad ovdje govorimo o umrežavanju, ovdje govorim o mentorstvu, o podjeli usluga, odnosno dijeljenju usluga. Vi ste spominjali ambicioznost. Pa, ta umreženja mogu poslužiti kao platforme da se savjetuje pojedince, poduzetnike i da im se pomaže, dakle, da se razvijaju. Ministrica je spominjala konvenciju iz Pekinga iz 1995. godine, UN-u konvenciju. Mislim da jedan od ključnih stupova, pozitivnih stupova te konvencije jeste borba protiv postojećih nejednakosti. Govorilo se isto tako o ženama u upravnim odborima poduzeća. To je jedan od onih primjera gdje se ne može prebroditi te postojeće nejednakosti i Mislim da bi pozitivna diskriminacija Evropske unije bila od ključnog značaja Ima jedan koncept koji je bilo jako zanimljivo otkriti, a to je situacija u kojoj možemo u određenim situacijama posegnuti za netradicionalnim dionicima, dakle financijskim institucijama, medijima, bankovnom sektoru i onda vidimo, možemo naučiti što e, je pokret feministkinja napravio. Tu se vidi da je došlo do puno boljeg razumijevanja konkretnih e, potreba i došlo je do velikog sudjelovanja raznih dionika i uklanjane su razne prepreke koje stvaraju probleme. Vi ste spominjali neke stereotipe. Ja bih rekao da se tu radi i o predrasudama u biti. koje stupaju na scenu u trenutku kada treba dati resurse ženama. To je nešto što treba, protiv čega se treba boriti. I zadnje dvije stvari koje želim iznijeti, mislim da je i sama ministrica o tome govorila, a to se tiče o smjernicama za razvoj karijere i obrazovanje. Važno je talentirane individue podržavati i uspostaviti određene usluge koje bi trebale biti, u, biti uključene u e, uvođenje načela jednakosti između spolova. I Na kraju želim spomenuti nešto jako važno, dakle ulaganje u obučavanje i školovanje, izgradnju poduzetničkog stava. To je ključno značaja, jer mislim na temelju svih e, dokaza koji, su nam, koji smo mogli raspolagati jeste da je taj poduzetnički stav nešto što ne samo jača položaj žena kako bi je omogućio im da započnu svoj posao, no evo, želim samo spomenuti dva ključna e, problema. To je jedan je siromaštvo, ministrica je spominjala razliku u mirovinama, dakle ne imati mogućnost da se danas, sutra ima raspolaganju zdravstveni sustav, to je jako problematično. A drugi element jest e, rodna, odnosno nasilje nad ženama, odnosno pripadnicima drugog spola. To je nešto što je jako važno. Going to the list of the, uh, the examples, I will be glad to provide all the information. Želim ulaziti u pojedinosti, stavit ću na raspolaganje sve naše raspoložive dokumentacije i s velikim zadovoljstvom ću odgovoriti na sva eventualna pitanja. Još jednom želim zahvaliti prevoditeljima i predsjedateljici i hvala na pozornosti. Grazie mille, dottor Mosca. Io Hvala vam, doktore Mosca. Hvala našim stručnjacima, jer smo zahvaljujući njima mogli početi raditi na ovom izvještaju na vlastitu inicijativu. Ovaj izvještaj važan ne samo e, za naš odbor, već za cijelu Europsku uniju, zato što se o tome još do sada nije raspravljalo. A tema je sada vrlo aktualna. Ja sam izvjestiteljica za taj izvještaj i predsjedam ovim sastankom i sada vam govorim kao izvjestiteljica za ovaj e, izvještaj. Moram vam zahvaliti na svim ovim podacima, bili ste stvarno e, opsežni i mislim da ste pristupili ovom problemu na jedan jasan i nedvosmislen način i pružili sve potrebne podatke. Podatke koji nisu potrebni samo meni, već i ostalim kolegama. Čula sam da je danas bilo problema sa letovima, zato vjerojatno nisu mogli svi doći. Ali od danas do sljedećeg 15. listopada, kada će izvještaj biti službeno predstavljen e, u odboru, Sigurna sam da ćemo mnogo razgovarati i međusobno, a i s druge strane nastojati dati konkretne i objektivne odgovore ženama poduzetnicama. Stoga vam eh, zahvaljujem. Hvala što ste kombinirali pristup dakle koji je ujedinio i dakle eh, znanstveni znanstvene podatke i empirijske. To su podaci koji su meni bili e, zanimljivi, na primjer 2012. Žene, žene su bile tek 29% od 40 milijuna poduzetnika u Europi. Ako je to točno, vidimo da je danas ipak došlo do napretka, ali opet vidimo da je to još uvijek značajan jaz između muškaraca i žena. Zatim jako me iznenadilo kada sam usporedila podatke koje ste mi dali, vidjeti da žene nekako prirodno biraju e, sektore koji su sekundarni. Sekundarni, to je ono što ste i vi rekli i e, doktor i gospođa Mekranken. Dakle, žene kada su poduzetnice onda se okreću dakle, ili socijalnom sektoru ili mm, obrazovno-odgojnom sektoru, a s druge strane muškarci se više okreću profitabilnim sektorima informatike, e, infrastrukture, visoke tehnologije. Mislim da je stvarno došao trenutak da pružimo odgovore ženama poduzetnicama u Europi, da im pokažemo da je Europska unija uz njih i da postoje mnogi načini da se dođe do kredita i zajmova. U prošlosti je sigurno bilo jako puno poteškoća, ali danas moramo nešto učiniti i odgovoriti na te probleme. Kako da žene pristupe kreditiranju ako žele osnovati neku tvrtku? Mislim da najviše trebamo govoriti o mikrokreditiranju. Zatim jako je važno znamo koliko je važna najbolja razmjena najboljih praksi. Evo danas je s nama bila švedska ministrica i ona nam je rekla koliko kako postoje zemlje u Europi koje još više e, nastoje učiniti, a već imaju mnogo bolje rezultate od nekih drugih zemlje, zemalja. Na primjer u Italiji se još uvijek nedovoljno govori o rodnoj jednakosti to je tema koja je vrlo često mm, na marginama i znam da recimo u Italiji uopće nemamo ministra za e, rodnu jednakost. I zapravo baš bi to trebalo biti politička volja, zato što u svakom, svim aspektima mm, socijale mora postojati e, taj aspekt socijalne jednakosti, jer to nije nešto o čemu razgovaramo samo mi žene. Zato smo, se, e, zato smo i branili i institut za rodnu jednakost e, u proračunu, zato što su nam potrebne studije, potrebni su nam znanstveni podaci, sve ono čime se vi bavite. Dakle, ne kao predsjedateljica, ne kao izvjestiteljica, ja vam eto kao zastupnica želim zahvaliti na e, vašem radu. Ispričavam se u ime e, kolega koji danas nisu mogli prisustvovati e, na sastanku i dat ću riječ kolegici koja e, se željela javiti. I tako, eto, molim vas, mm, bez obzira na to što nas ovdje nema puno, ovo je jako važna tema. I dajem riječ kolegici Morvaji. Najljepša hvala. Hvala na ovim fascinirajućim izlaganjima koja su prepuna neočekivanih e, informacija i zaključaka. Ovdje se, ja često radim sa onima koji su pretrpjeli razne vidove nasilja nad ženama. Dakle, htjela sam vas pitati kako ova vrsta programa može služiti e, za one koje su preživjele e, obiteljsko nasilje, progon, e, dakle, žrtvama. Kao što znate, to je dugotrajan proces, jer tu se radi o nasilju koje ima za cilj e, da žena izgubi samopouzdanje, opresivno djeluje na nju. Dakle, ovi programe učavanja za stvaranje poduzetniš, poduzetničkih aktivnosti, za vraćanje samopouzdanja su jako zanimljivi. Da li imate nekog iskustva, nekih primjera, možete nam predstaviti te programe, na koji način poduzetništvo, obučavanje u kombinaciji s drugim uslugama na koji način mogu pomoći dakle, žrtvama nasilja, e, psihološka, pravna ili druga potpora, da li te vrste takvih složenih e, usluga postoje u Europi ili drugdje kako možemo nešto naučiti, saznati o tome i želim nešto dodati isprici naše predsjedavajuće. Dakle, 37 zastupnika ima koji bi trebali biti ovdje, a nas je dvoje, evo troje sa zastupnicom moja kolegica, uvažena kolegica iz redova komunističke partije rekla je da e, ljudi e, iz ekstremne desnice i drugi ne dolaze na ovaj sastanak, pa evo želim reći svim onim masama koji nas prate preko web streaminga, ne, ne brinite, to ne znači to što je rečeno ne znači da 95% ljudi e, odbora za prava žena da su rasisti ili e, iz ekstremne desnice. Dakle, samo se opustite i uživajte. Si rifiuto di risponderle. No, ah, eccolo, no, scherzo. Eh, lei non mi conosce, sono... Eh, dobro, ja se suzdržavam da vam ne odgovorim. Dobro, šalim se. Evo, sad ću zamoliti naše stručnjake da nam daju mm, komentar ako smatrate da je potrebno jer bili ste vrlo detaljni, vrlo opsežni. Tako da, evo, ako želite još nešto dodati, komentirati ovo što je spomenula kolegica Morvaj ili na moje komentare, a ako ne, ja vam zahvaljujem. Imate li što za reći? Izvolite. Thanks for your question, first of all. Hvala na postavljenom pitanju. Evo, ja ću se zapravo osvrnuti samo na prvi dio onog što ste vi rekli, a ne na drugi. Zapravo postoje neka iskustva koja su povezana sa ovim pitanjima. E, promoviranje poduzetništva ka posebnim ciljnim skupinama, naročito ženama. U onih 12 primjera koje smo prikupili postoji jedan iz Njemačke, ne znam da li ovdje imamo predstavnika Njemačke, 13 godina su e, podupirali financiranje malih i srednjih poduzeća koje vode poduzetnice. I zapravo radi se o malim e, projektima. Ciljna skupina su žene koje su žrtve zlostavljanja, koje se nalaze na margini E, koje su društveno marginalizirane i zapravo vidjeli smo da imamo samo 2%, manje od 2% e, neuspjeha. Sve to je postignuto naravno i kroz e, umrežavanje, savjetovanje, podizanje samopouzdanja i tako dalje. Ovdje se ne radi, ovdje se govori zapravo o razdoblju od pet godine gdje 70% novih e, poduzeća je osnovano i isto tako smo osnovali sustav za borbu protiv marginalizacije i promoviranje socijalne inkluzije. Tu postoje i i druga područja koja su na primjer tradicionalna za žensko poduzetništvo. Imamo isto tako primjere gdje je osnovano 70 poduzeća kao jedan primjer za Ujedinjeno kraljevstvo gdje je također u petogodišnjem proizvo, području samo e, e, pet novih poduzeća je osnovano e, uz 8 milijardi, milijuna E, ulaganja u e, informacije i tehnologije tih poduzeća i to samo za e, poduzetnice. To su sve primjeri gdje vidi se da pomažemo ženama koje zajedno surađuju i kroz primjere kroz koje vidimo mogućnost ponovne socijalne inkluzije. Lavoro, hvala vam još jednom. Želim vam sve najbolje u vašem radu i sigurna sam da se vidimo uskoro dakle, na nekoj novoj studiji, nekom novom istraživanju. Evo, ovime završavamo današnji sastanak. Vidimo se sutra u deset nakon sastanka koordinatora i e, podsjećam vas da ćemo sutra imati glasanja. Tako da želim vam svima ugodnu večer i hvala vam.